Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove. Gospođa Bjenkovska ima riječ u ime komisije. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, poštovani zastupnici u ime Europske komisije i povjernika e, povjerenika Vela koji je odgovaran za ovaj dokument E, zahvaljujem izvjestitelju, e, izvjestiteljima u smjeni i Pešu na svemu što su napravili na ovom višegodišnjem planu za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru. Baltički plan je prvi takove vrste, to je miljokast, to je prvi u novoj generaciji višegodišnjih planova. To je važno za našu zajedničku ribarstvenu politiku i vrlo je ambiciozan. Moramo e, spriječiti e, rasipanje i odbacivanje ribe. To je važan okvir za razvoj decentralizirane e, ribarstvene politike za regionalizaciju. Koristim ovu priliku da E, naglasim našu e, želju za regionalnom e, suradnjom. Delegirani akti ovog plana. Komisija će se držati okvira, naročito članka 8. i prakse u osnovnim uredbama što je počelo 2014. godine. Baltički plan je kulminacija procesa koji je e, uključio mnoge aktere i uključio mnoge interese i strane. E, e, baltička ribarstvena industrija je Baltičke zemlje su sudjelovale, a rezultat je uravnotežena uredba koja se E, e, e, će, nadam se, popraviti ovu situaciju stokova. To je vrlo važan plan za druge pomorske regije gdje će razvoj ovih planova dozvoliti održivo upravljanje stokovima i resursima. Daćemo sljedeće prijedloge E, i nadam se da ćete im obratiti svoju punu pažnju. E, sa gospodin Valenca ima prvi riječ u raspravi. Izvolite, imate dvije minute. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospođo povjerenice. Ovaj prvi e, višegodišnji plan upravljanja je rezultat dugih pregovara e, gdje je parlament morao dati mnoge koncesije. E, tu imamo odredbe koje će e, održati i podržati održivi ribolov u sljedećim godinama mm, Ključno je da institucije Europske unije djeluju odgovorno i pokažu sada da angažman za u načelima je vjerodostojan. Moraju pokazati angažman za održivi ribolov u Europskoj uniji. E, molim komisiju i vijeće da podrže te stavove Prijedlog komisije za e, sljedećih nekoliko godina za ukupni dozvoljeni ulov, da li je to bazirano na znanstvenim dokazima? E, postoje li dokazi da će taj plan biti uspješan. Ključno je da taj koristimo znanstvene savjete jer su stokovi u velikoj opasnosti. Preveliki izlov je trajao godinama, nije se slušalo znanstvenike i rezultat toga je doveo do toga da su znanstvenici e, rekli da ribolov mora uopće prestati E, ovi planovi koji se sada predlažu će možda riješiti situaciju. Nakon dugogodišnjih raspravama sa komisijom i vijećem sada imamo plan koji poštuje e, e, načela osnovnih uredbi. Ribolov na Baltiku će se sada vršiti na održiv način koji neće vršiti preveliki pritisak na okoliš Pažljivo ćemo pratiti provedbu ovog plana. Hvala. E, gospođa Foders ima dvije minute. Hvala, lijepa. Ovo su bili vrlo intenzivni pregovori. E, tekst o kojem ćemo sutra glasati o višegodišnjem planu o reformiranoj zajedničkoj ribarstvenoj politici je rezultat osam trijaloga trebalo je uložiti dosta energije kako bi se eh, eh, uskladila stajališta vijeća i parlamenta ali te razlike nisu ni trebale biti toliko velike da smo se odmah strogo drzali reforme. Ja zahvaljujem kolegi Valenci na njegovoj eh, suradnji E, zahvaljujući čemu smo se u krajnjem rezultatu e, se može prepoznati pozicija parlamenta. Dakle, u pregovorima koji su trajali deset mjeseci, osobito što se tiče e, sudbine naših ribarstvene industrije, ti pregovori bili su teški. Vijeće je Eh, inzistiralo na svojem eh, na svojim stajalištima i nije bilo spremno na kompromise. Eh, na kraju se fleksibilnost smo se pristali na fleksibilnost pod izvjesnim uvjetima. Nakon pozitivnog glasanja sutra, po našem mišljenju, ovaj višegodišnji plan E, će stupiti na snagu u listopadu. To znači vijeće u sljedećim danima e, mora obaviti e, sve formalnosti kako bi ovaj zakon bio objavljen službenom listu najkasnije u listopadu. E, to će biti e, onda u listopadu će e, ovo što smo sada ispregovarali biti stavljeno na probu. Samo plan upravljanja ribljim resursima za Baltik će dati pozitivne rezultate ja vidim ovaj plan kao obrazac za buduće e, mjere upravljanja u ribarstvenoj politici. Dobro je da smo u ovom tekstu sada postavili jasne i sigurne granice na koje se e, kojih se ribari moraju držati. E, dugoročno gledano po mom mišljenju e, to je garancija i za e, gospodarsku i za socijalnu održivost. Po mojom mišljenju ovo je odlučujući korak naprijed i ja sam vrlo zahvalna za to. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođa Rodost. A sada gospodin Hoc ima riječ na jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ovaj visegodišnji plan za bakalar, haringu i papalinu je bitna točka u našem europskom planiranju i e, bit će e, značajna potpora e, ovom sektoru gospodarstva. Dakle, moramo voditi računa o e, ribljim stokovima, želimo zadržati biološku ravnotežu u Baltiku i moramo biti učinkoviti. Potrebna nam je ravnoteža i moramo e, sačuvati bioraznolikost. tim u vezi nekoliko napomena. E, bitan je regionalni pristup za koji smo se ovaj put odlučili ribarstvo na Baltiku, tu se radi o tome da se uključe svi dionici, a osim toga i financiranje e, mjera e, kako bi se smanjio izlov mora e, biti osigurano. Potom potrebna nam je i industrija, odnosno branša, moramo voditi računa o njihovim brigama i interesima Naravno da se moramo pobrinuti za to da se e, ribe uspješno mrijeste i razmnožavaju. U svakom slučaju želim uputiti iskrene čestitke na ovom e, uspješno obavljenom poslu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na dvije minute. Hvala lijepa. Mislim da e, ovo nije bila laka borba i dopustite mi da zahvalim e, u prvom redu gospodinu Valensi on je e, izdržao e, ove dugoračke, dugačke pregovore i na kraju imamo dobar rezultat i osobito želim zahvaliti kolegici Rodost koja se konzekventno e, zalaže i radi za interese ribarstva u Europskoj uniji i želim im zahvaliti na tome. Zašto je bilo teško? Bilo je teško zato što su uvjeti u Baltiku vrlo, vrlo osjetljivi. Dakle, to je jedno osjetljivo more e, i manja je slan, slanost vode, i e, postoje vrlo različiti e, interesi e, zemalja koje izlaze na Baltik. Dakle, bilo je teško pomiriti sve interese. Naravno da je bilo to teže postići prvi put nego što će biti svaki sljedeći put. Ribe naravno ne čekaju naše upute. Jedan od problema s kojima smo se sustrali bio je osobito da se osigura egzistencija ribara na Baltiku. E, znamo da su da su e, drugi dionici zbog e, pokušaja zaštite svoje interese ove pregovore učinili osobito teškima i zato želim čestitati svima na uspješnom okončanju pregovora. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Mislim da možemo biti zadovoljni ovim višegodišnjim planom za Baltik. Niti e, mislim da nitko ne može biti zadovoljan ovim planom, ni ribari, ni ribe. Dakle, ovime se samo omogućava dalje pretjerano izlovljavanje ribe na Baltiku, a tu se radi o živim bićima koja mogu osjetiti emocije kao što su strah i bol. Dakle, ako nastavimo sa realizacijom ovog plana e, po mom mišljenju to će značiti samo prekomjerno izlovljavanje i e, zato će e, cijela naša ribarstvena politika biti oslabljena i time širom otvaramo vrata sličnim politikama i za druga mora na primjer za sjeverno more ja sam iznenađena što, ste se da, što se danas zauzimate za ovaj plan. Ja to ne mogu jednostavno izvjestitelj nas je pozvao sutra na domjenak e, u čašicu šampanjca. Postavljam vam pitanje, možete li e, uzdignute glave doista sutra dignuti čašu e, povodom ovog plana? Mislim da ćemo nažalost doživjeti da svjetska mora budu ispražnjena od ribe. Ja sam za to da se ukinu subvencije za ribarstvo. Hvala lijepa. Gospođa Engstrom na dvije minute. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, dragi kolege. Dopustite da najprije zahvalim kolegi Valenciji i njegovom timu na svom radu koji su uložili u e, zaključenje ovih pregovora. E, dakle, parlament i vijeće su sjedili na tim pregovorima e, i ja sam razočarana što nismo na kraju dobili ambiciozni plan E, more nije kao akvari e, gdje mi možemo e, kontrolirati vanjske faktore. Baltik je vrlo osjetljiv, osjetljivo more i mi naravno moramo ustanoviti maksimalne količine koje se smiju izlovljavati. Baltik mora ostati zdravo more i moramo staviti gornje granice za izlovljavanje kako bi ribarstvo ostalo održivo E, dakle, e, moramo zapravo e, odlučiti i koliko možemo ići ispod onih gornjih granica koje su usvojene. Zato ja neću moći podržati ovo izvješće i ovaj plan. Prije tri tjedna vidjeli smo jedan alarmirajući izvještaj o situaciji na zapadnom Baltiku e, za e, neke vrste riba. Naravno, e, sada povjerenik Vela ima na njemu je da sada djeluje na temelju znanstvenih istraživanja i podataka koje imamo moramo učiniti sve kako bismo spriječili preveliko izlovljavanje ribljeg fonda u interesu naših građana i u interesu e, naših e, mora. Ne smijemo usvajati politiku koja je u kontradikciji sa našim prethodnim E, politikama i e, odlukama, inače e, ćemo biti licemjeri. Hvala lijepa, gospodin Mato na jednu minutu ima riječ. Hvala lijepa. 31 intervencija katastrofalne prirode. Mislim da moramo jasno reći da nam je potreban održiv sustav i ovaj višegodišnji plan je jednostavno to. Ono čemu danas razgovaramo nije važno samo kako bismo imali jedan višegodišnji plan za upravljanje e, ribom u e, Baltiku, nego ovdje imamo sporazum koji može biti primjer za druge takve planove u drugim e, morima u budućnosti. U ovom E, planu govori se o mnogim stvarima kao što su mortalitet, biomasa, kvote i tako dalje. Ali ono što ja mislim je da moramo jasno reći e, koja je nadležnost svake od institucija u implementaciji ovog plana. Ovo je višegodišnji plan koji mora uzeti u obzir sve aspekte problema i mora garantirati eksploataciju e, i ribarstvo koji će biti održivi, a pritom moramo zaštititi naše ribare. To je od krajnje, od, e, vrlo velike važnosti. Hvala lijepa gospodin Sarao Santos na e, jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospođo e, povjerenice. Želim srdačno čestitati izvjestiteljima, gospodinu Valenci, gospođi Rodos i svima ostalima koji su mjesecima E, sudjelovali u ovim pregovorima i zalagali se za poziciju parlamenta. Ja kao autor nekih kontroverznih amandmana mogu ustanoviti da ovo e, krajnje rješenje do kojeg se došlo će doprinijeti tome da se e, riblji fondovi sačuvaju ja vjerujem da bi i druga zemljopisna područja se mogla inspirirati, inspirirati ovim planom i mislim da ovaj proces međutim nije završio ovima. Moramo e, neprestano provjeravati da li i dalje da, da li smo na dobrom putu za ostvarenje e, ciljeva naše zajedničke ribarstvene politike i da li su ti ciljevi i dalje e, na snazi, odnosno da li ih želimo i dalje zadržati. Mnogi e, riblji fondovi mnogih ribljih vrsta kod nas nisu u dobrom stanju i moramo ih zaštititi, moramo zaštititi e, naša mora i zatim e, i zato se zalažem za to da uvedemo zaštićena područja, dakle podmorska područja kako bismo spriječili negativne posljedice na ekosustave. Hvala lijepa, gospodin Vandale na jednu minutu ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Da, radi se o e, planu ribarstva. E, nacrt smo Nacrt je bio podastrt 2014. Nakon e, dvije i pol godine konačno imamo zakonodavni prijedlog. Dakle, to je bio dugačak e, put E, ja sam govorio već i o drugim planovima i nadam se da će se kod njih pregovori odvijati brže i da ćemo brže doći do rezultata. E, zemlje članice mogu e, same ustanoviti pojedine kvote za pojedine riblje vrste, osobito za Baltik to je važno jer tamo postoji jedno mješovito ribarstvo i ako e, imamo pravi plan i pravu politiku možemo postići održivost ribarstva i spriječiti e, da riblji fondovi budu ugroženi. Želim zato i zahvaliti izvjestiteljima. E, ovo su bili naporni pregovori, ali uspjeli smo. Hvala lijepa. Sada na jednu minutu gospođa Bilbao Barandika. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Želim čestitati gospodinu Valensi, njegovom pregovaračkom timu. Oni su se zaista zauzeli za to da se e, postigne dobar e, višegodišnji plan za bakalar Haringu i Papalinu. E, dakle, otpor e, koji je pružilo vijeće protiv e, činjenice da mi u parlamentu imamo pravo suodlačivanja, to smo doživjeli već tri puta. Dakle, takvo stajalište zemalja članica u suprotnosti je sa Lisabonskim ugovorom i zbog toga smo na jedan vrlo neproziran način ustanovili kvote za izlov e, ribljih fondova. To e, nije u skladu sa Lisabonskim ugovorom i općenito sa vrstom e, politike koju mi želimo e, provoditi. Važno je za more, za ravnotežu i za održivost i bioreznolikost i za one koji žive od ribarstva da smo usvojili ovaj plan. Hvala lijepa. Dores, Torres Martinez na jednu minutu ima riječ. Hvala lijepa. Ovo je u svakom slučaju jedan korak naprijed e, koji da sada govorimo o ribljim fondovima za Baltik jer moramo naći zajednička rješenja kako bismo e, poštivali specifičnosti e, područja i ljudi koji žive u tom području i žive od ribarstva. Djelatnost e, ribarstva mora biti u središtu e, pažnje e, kad odlučujemo o našoj politici. Ne možemo voditi računa samo o ribama, a pritom ne voditi računa o ribarima. E, to vrijedi i za budućnost. Dakle, moramo postići napredak u tom e, upravljanju ribljim fondovima kako bismo izbjegli da se e, riblji fondovi, odnosno količina ribe da se smanjuje zbog pretjeranog izlova. E, moramo to spriječiti kako bi ribari dalje mogli živjeti od ribarstva. Hvala lijepa gospodin Kun na jednu minutu. Hvala lijepa e, gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti svima e, koji su sudjelovali u ovim pregovorima i postigli na kraju jedan praktičan rezultat, praktično rješenje koje se može primijeniti u sljedećim godinama. Dakle, kao što smo čuli, E, maksimalni mogući e, trajni e, prinos, odnosno izlov, odnosi se na najmanje pet godina i tu mora biti moguće da se pomoću konkretnih kriterija kao što su biomasa do, dođe do jedne razumne planske sigurnosti za naše ribare. Drago mi je što su neke stvari izmjenene, što, koje bi značile preveliku e, birokratizaciju, odnosno e, administrativno birokratsko opterećenje. Tu ima nekoliko primjera. E, I također drago mi je što, što ovo rješenje sadrži i mogućnost da se ribarima isplati odšteta, odnosno kompenzacija u slučaju da prestanu sa radom. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Marino Epinto. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Čestitam svima koji su surađivali i radili na ovom e, planu, e, na njemu radimo od 2014. Dakle, želim E, doista pohvaliti sve koji su sudjelovali u ovom poslu. Europska komisija je mogla međutim biti i ambicioznija u svom prijedlogu jer zapravo radi se o tome da ove vrste bakalar haringa i papalina da e, radi se o tome da se fondovi tih vrsta doista smanjuju i mi moramo dati svoj doprinos da te riblje vrste budu sačuvane e, i da se sačuva e, ekosustav u kojem žive. To je vrlo veliki cilj naše zajedničke ribirstvene politike kako bismo e, imali održivo ribarstvo. Za zemlju kao što je Portugal potpuno je jasno da je, e, da je to važno jer jedan veliki dio našeg stanovništva živi od mora, u prvom redu ribari i zato zaštita E, e, mora i kvaliteta naše politike e, je od značaja, za njihovo preživljavanje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Šolc. Hvala lijepa. Ovim višegodišnjim planom ribari u mojoj izbornoj u, moj, mojom, u Mekleburgu, Mecklenburgu, prednjoj pomeranje, dakle ja dolazim, konačno dobivaju plan svog djelovanja. Mi ljevi podupiremo ovaj cilj dakle e, e, očuvanja e, biomase i ribljih fondova. Dakle, predviđa se smanjenje kvota za najmanje 85%. Time se mogu ublažiti posljedice eh, dugogodišnjeg prekomjernog izlovljavanja. Dakle, mi se zalažemo za to da se eh, eh, pritom poštiva i socijalni aspekt, odnosno ima u vidu i socijalni aspekt da se zaštite ne samo riblji fondovi, nego i ribari i zato pozdravljam ovaj plan. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo tri govornika. Gospodin Kaputo prvi ima riječ. Hvala predsjednice. Ovaj višegodišnji plan uspostavlja jedan sustav koji je dobar za zaštitu ribljih fondova. Nakon reforme zajedničke ribarstvene politike nadali smo se da ćemo dobiti jedan dosljedan sustav. Ono što želimo jest da se ovim stokovima upravlja na temelju znanstvenih činjenica kako bismo to učinili na najbolji način. Također moramo vidjeti e, koji su kapaciteti na regionalnoj razini, dakle tu treba doći do određenih prilagodbi. Zahvaljujući ovom modelu višegodišnjeg plana, uzima se u obzir i zemljopisna raspodjela. Ovakvi sustavi vrlo su dobri za održivo upravljanje ribljim fondom, s obzirom da tu postoje jasni rizici vezani uz određene stokove, zato nam trebaju mjere predostrožnosti, održivost, moramo e, imati održivost za potrebe budućnosti. Hvala lijepa. Hvala i vama. 15. E, ožujka 2016. godine nizozemsko predsjedništvo je predočilo jedno privremeno rješenje za višegodišnji plan upravljanja stokovima bakalarom, haringom i papalinama. E, međunarodno istražno tijelo koje se bavi istraživanjem stanja u morima sastavilo jednu studiju o potrebi za održivim sustavom za zaštitu stokova. Ove tri vrste koje se nalaze u Baltičkom moru moraju se loviti uzimajući u obzir to načelo. Riječ je o načelu održavanja stokova. Europska unija mora se baviti ne samo situacijom na sjeveru, nego i na jugu. Grčki ribari su osiromašeni zbog primjene e, memoranduma i Postoje brojne pritužbe ribara u Egejskom moru koji više nisu u stanju preživjeti, međutim komisija ne čuje njihove pozive i apel. <laughs> Htio bih svakako na početku čestitati kolegicama i kolegama koji su uspjeli u, nakon osam triolaga doći do zajedničkog dogovora i uskladili višegodišnje planove za izlov bakalara haringa i papalina u baltičkom moru i to je dobar primjer to je dobar put. baltik je zatvoreno more i trebamo imati višegodišnje planove ali želim istaknuti hitnu, potrebu da se sličan višegodišnji plan za izlov razne riblje biomase na jadranskom, u jadranskom moru učini čim prije neki su rekli da je trebalo zabraniti izlov nekih riba u baltičkom moru da je to znanstvena zajednica govorila. možda je već kasno za neke riblje vrste u jadranskom moru. Ajde, molim vas krenite kao komisija krenimo kao zastupnici počnimo čuvati jadransko more. Euh, madame E, gospođo Bjenkovska, izvolite, možete uzeti riječ. Pa prije svega želim zahvaliti uvaženim zastupnicima na komentarima. Ja ću da kako prenijeti sve ove informacije i pitanja povjereniku Veli koji će detaljno na njih odgovoriti. No dopustite mi da e, se ukratko osvrnem na nekoliko stvari. Prije svega želim ponoviti da je ovaj višegodišnji plan za Baltičko more prvi u generaciji takvih e, planova. Uskoro ćemo iznijeti prijedlog e, za druge. Kao što znate, e, Europska komisija ima zakonsku obvezu da te prijedloge sastavlja na temelju postojećih propisa. Što se tiče ribolovnih prilika u Baltičkom moru, to se obično usklađuje krajem 8. i početkom 9. mjeseca kako bi se pripremila rasprava e, na vijeću za ribarstvo u listopadu. Ako višegodišnji plan upravljanja nije na snazi do tada, a za to su trenutno e, nadležni su zakonodavci, onda će se naš prijedlog temeljiti na tom planu. Tako da ja se nadam da će se to dogoditi i e, želim također ohrabriti vijeće da organizira i formalno potpisivanje. Što se tiče zaštitnih mehanizama koji se nalaze u ovom planu upravljanja, želim vam pružiti jamstvo da će komisija na odgovarajući način iskoristiti e, razne mjere kao što su ciljene ciljane vrijednosti i sl. Dakle, zahvaljujem svima, to bi bilo sve od mene za sada. Hvala. Hvala i ovime smo zaključili raspravu pod ovom točkom.